kako bismo dobili priliku za održavanje obrazoženja glasovanja bez buke. Započinjemo za otprilike pola minute.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 protivim se ovom dokumentu zato što se on vodi logikom da Europska unija treba sudjelovati u iskorištavanju prirodnih resursa u različitim e, zemljama. Kad je riječ o Liberiji, situacija je još neprihvatljivija zato što 50% lokalnog stanovništva živi od ribarstva, a mi smo e, omogućili e, da se 3000 e, milijuna tona obuhvati ovim e, sporazumom, a samim time ribari neće moći živjeti. To je nešto što šteti lokalnom stanovništvu. Merci. Der nächste redner... Sljedeći govornik je Andres Maminkins na jednu minutu. E- Hvala gospođo predsjedavajuća. Ovaj sporazum će omogućiti europskim ribarima da e, love u gospodarskom pojasu Liberije sukladno zakonu i poboljšat će gospodarsku suradnju između uključenih strana, naročito po pitanju lova na tune. U Liberiji zapravo 12% ukupnog ulova proizvode mali ribari. To je vrlo mali odnos i, i zapravo bi su mogli imati daleko veću ulogu u gospodarstvu Liberije. Hvala. Sljedeći je govornik gospodin Daniel Hanan na jednu minutu. Hvala gospođo potpredsjednice. Razlog ovoj raspravi je zapravo ekološka katastrofa koji je prouzročila zajednička ribarstvena politika. No, e, to je simbol šireg problema, jedan znak šireg problema u Europi i to je način na koji smo dali prednost jačoj integraciji nad svim ostalim praktičnim problemima. Dakle, unatoč problemima u ribarstvu imamo tu obsesiju zajedničkim resursima kojima imamo svi eh, jednak pristup, iako to šteti i očuvanju i Također iz istog razloga e, držimo euro iako mnogi su siromaštvu i također zadržavamo Schengen e, unatoč migracijskim problemima jer se sve žrtvuje dogmi sve jače unije. Dakle, treba zamijetiti da unatoč očitoj katastrofi koju je pogodila ribarstvo u Britaniji, zajednička ribarstvena politika nije bila predmetom nedavnih pregovora i to tri, e, svi trebate znati ako mislite da bi se Europska unija jednog dana mogla reformirati. Hvala gospodine Stefano Maulu, sljedeći ima riječ na jednu minutu. Ah, aha, bekomme gerade die Information, jetzt... Kažu mi da gospodin Maulu nije ovdje, sljedeći dakle gospodin James Carver na jednu minutu. Hvala. Ja sam glasovala protiv ovog teksta, naravno, gospodarske i ekološke katastrofe koje je prouzročila zajednička ribarstvena politika prisutne su u čitavoj Uniji, a sada trebamo izvoziti lošu praksu na zapadnu Afriku i šire. Vidimo što su učinili slični sporazumi drugim zemljama na zapadnoj obali Afrike. To nije način na koji možemo pomoći zemljama trećega svijeta. 600 tisuća eura godišnje se daje 34 brodice i to, e, one love 6500 tona liberijske ribe. E, koji to učinak ima na ribarstvene zajednice u Europi koje teže e, istome, dakle imamo različite učinke diljem zapadne Afrike gdje stokove ubijaju europski ribari, i e, oni zapravo pljačkaju liberijske vode, to je doista i humanitarna i ekološka katastrofa. Prelazimo na sljedeću preporuku, a to je preporuka MATO, sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Mauritanije. Imamo dva govornika. Prvi je Andrej Mamikins na jednu minutu. Hvala. Prvi sporazum je zaključen 1989. a onda smo imali čitav niz nezaključenih sporazuma. Mi smo nastojali riješiti postojeći problem, no nažalost Mauritanija se protivila iskrcaju na e, Las Palmasu i na Kanarskim otocima. U načelu razumijemo razloge koje stoje iza ove odluke, ali ja želim naglasiti da bi komisija trebala posvetiti više pozornosti ovom pitanju u nadolazećim sastancima. Mauritanija nema razvijenu infrastrukturu Tako da je nelogično tražiti obveze iskrcaja, no e, u svakom slučaju ja sam za ovo izvješće. Hvala. Sljedeće ima riječ gospodin Hanan na jednu minutu. es er To znači da prelazimo na sljedeće izvješće. To je izvješće Tomašić, novi alat za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. do 2020. Prva govornica Kristina Morve na jednu minutu. Hvala. Europska unija redovito osmišlja ove koncepte koji su navodno revolucionarne politike, obećavaju razne promjene i to je ono što sam, što sam se ja uvjerila u posljednjih sedam godina, no također vidim da ljudi ne žive bolje, a naročito ne takozvani drugorazredni građani u novim zemljama članicama. Tu govorimo o kohezijskoj politici. To je ključni koncept i govorimo o razvoju pod vodstvom lokalnih zajednica, CLD-u, dakle to je sada slogan Europske komisije, no zapravo Europska unija postavlja prepreke pred te zemlje poput Mađarske. Kako možemo govoriti o odstup zajednice kada nema više mađarske zemlje, sve pripada stranim vlasnicima, što je sa malim i srednjim poduzećima, više ih nema zbog multinacionalnih korporacija koje su uništile malo poslovanje, niti nemamo više niti dobrih vođa, jer su obrazovane ljudi napustili našu zemlju kako bi radili drugdje u Europskoj uniji. Hvala još jednom gospodin Mamikins na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao što znamo, u programskom razdoblju 2014. i 2020. Stavlja se snažni naglasak na integrirani teritorijalni pristup kohezijske politike. Imamo dva nova instrumenta. Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice i integrirana teritorijalna ulaganja. Oni se koriste na razini ispod regionalne kako bi se potekla sinergija između javnog i privatnog sektora i kako bi se provele integrirane teritorijalne strategije u cilju prikupljanja resursa iz različitih izvora. 5% sredstava je izdvojeno, odnosno 16 milijardi eura i ja to podržavam. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Makovej na jednu minutu. Lisabonski ugovor iz 2008. godine predviđa da teritorijalna e, kohezija počne predstavljati jedan od glavnih ciljeva Europske unije. Zato je potrebna kohezijska politika i strukturni fondovi. Prije svega fondovi kako bi se izbjegle e, geografske i teritorijalne neravnoteže koje mogu predstavljati e, prepreke razvoju i koheziji. E, perspektiva od 2014. do 2020. godine je imala e, taj pristup te nudi instrumente, održivije instrumente urbanog razvoja. U Europi rast je vezan uz aglomeracije jer države članice stavljaju naglasak e, na povezivanje središta, središnjih dijelova Europe umjesto da se povezuju najudaljenije regije. Stoga treba više težiti um, integraciji. U Rumunjskoj 40% stanovništva živi na selu. Treba povezati te krajeve sa gradovima kako bi se povećala konkurentnost teritorija. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Henan više nije u dvorani, znači sljedeći govornik na jednu minutu je gospodin Pospišil. Pitanje je da li se sredstvi iz, sredstva iz fondova uvijek koriste za e, dobre projekte. To je pitanje, ali ja sam siguran da ova politika ima smisla. Zato sam podupro ovaj, glasao za ovo izvješće i e, očekujem da će na temelju ovog, e, ove politike lokalne e, zajednice moći e, zatražiti sredstva za financiranje svojih projekata. Mi trebamo činiti sve što je u našoj moći kako bismo smanjili administrativno opterećenje za gradove i općine, u suprotnom oni neće moći dobiti financijska sredstva za svoje projekte. Hvala lijepa. Čini se da gospodin Polčak i gospođa Marilu nisu više u dvorani, tako da je sljedeći govornik gospodin Bill Etheridge na jednu minutu. Hvala lijepa. Ja sam glasao protiv ove mjere kao i uvijek, kao što i uvijek glasam protiv svega u odboru za E, regionalni razvoj iz jednog jednostavnog razloga e, porezni obveznici u Ujedinjenoj Kraljevini plaćaju porezi ta sredstva se trebaju koristiti u Ujedinjenoj Kraljevini a ne distribuirana po cijeloj Europskoj uniji meni je jako žao što postoje e, problemi sa nerazvijenim područjima u drugim dijelovima Europske unije. Meni je doista žao zbog toga, ali e, ne može se e, taj razvoj financirati novcem poreznih obveznika iz Ujedinjene kraljevine, jer u Ujedinjenoj kraljevini imamo i svoje probleme koje trebamo rješavati svojim novcem. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada dolazimo do posljednog izvješća, to je izvješće Jotova, kohezijska politika u planinskim regijama Europske unije. Prva govornica za klub zastupnika GUE NGL je gospođa Senra Rodriguez na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ovo izvješće je dvosmisleno. Postoje pozitivni aspekti, ali priznaje se i nužnost da se e, poradi na negativnim elementima, odnosno problemima e, poljoprivrede u e, planinskim regijama Radi se o tome da neće biti moguće e, zadržati stanovništvo u planinskim područjima. Predlaže se da se e, zaposle nastavnici, da se poduzmu mjere e, što se tiče zdravstvene skrbi, ali planinska područja gube svoje stanovništvo, a velika, velike korporacije e, su na dobitku pri tom. E, ja sam zato glasala protiv ovog izvješća. Hvala lijepa. Hvala. Sada je na redu gospođa Kristina Morvaj na jednu minutu ja se potpuno slažem s tim da unutar Europske unije e, siromašnije i nerazvijenije regije trebaju dobivati našu podršku na temelju jedne dobro promišljene strategije. E, dakle, pritom se ne radi samo o planinskim područjima, nego o svim manje razvijenim i nerazvijenim zaostalim regijama a razmak između njih i razvijenih regija nije se smanjio u proteklih deset godina. E, trebalo bi točno procijeniti koje su to osobito nerazvijene regije i trebalo bi također uvidjeti da e, postoji jedna provincija koju koja je uništena to se nije dogodilo slučajno to nije bio prirodni e, posljedica neke prirodne katastrofe ne trebamo točno analizirati zašto su sela napuštena zašto je stanovništvo otišlo a to je posljedica neoliberalne politike e, u Europskoj uniji i globalne slobodne trgovine hvala lijepa sljedeći govornik je gospodin Andres Mamikins na jednu minutu Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Planinske planinska područja iznose samo 30% teritorija Europske unije, ali nažalost ne primaju e, nikakvu posebnu e, pomoć, odnosno nisu predmet naše pozornosti. Ako pogledamo njihov doprinos europskom gospodarstvu. Ja sam za ovo izvješće. Mislim da bismo trebali razviti definiciju planinskih regija unutar kohezijske, naše kohezijske politike. Moramo razmisliti o naseljenim planinskim područjima, moramo razmisliti o klimatskim promjenama i razmisliti o tome koje, koja područja mogu biti naseljena ako razmislimo o učinkovitosti mislim da ovo može biti vrlo e, uspješna politika hvala lijepa sljedeća govornica je gospođa Makovej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 Okay. Now, um, maybe, Mrs. if you start. Gospođo Makovej, možda e, vam mogu dati još pola minute ako želite početi svoj govor ispočetka jer smo imali probleme sa e, prijevodom. Da li mi dajete pola minute ili minutu? Mogu li početi iz početka? Glasovala sam za ovo izvješće zato što je u interesu Rumunjske. On je u našem interesu da Europska unija uloži, u, odnosno ulaže u planinske krajeve, u Karpate, u, koje se nalaze u Rumunjskoj. Zato što nam je potrebno financiranje tih regija iz europskih fondova kako bismo ih razvili, kako bismo isto tako zaštitili okoliš u tom kraju. Isto tako, Europska unija ne, nema strategiju za planinske regije, nema strategiju za e, Karpate. Stoga tražim da se napravi strategija kako bismo imali pristup tim fondovima i kako bismo razvili naša planinska područja. Jako je važno isto tako ne zaboraviti e, zapošljavanje u tim e, krajevima. Stalno o tome govorimo, ali ne možemo otvarati nova radna mjesta ako ne budemo ulagali u te krajeve, u te regije koje su slabije naseljene, ali gdje ima turizma, a gdje su moguće i druge djelatnosti, e, još turizma, industrija i drugi projekti. Hvala. Hvala lijepa. Sada bi na redu bio gospodin Stanislav Polčak, ali izgleda više nije u dvorani. Dakle, sljedeća govornica je gospođa potpredsjednica parlamenta McGuinness. Hvala lijepa gospođo eh, predsjedavajuća. Naravno glasala sam za ovo izvješće u kojem se radi o planinskim regijama, dakle radi se o uravnoteženom regionalnom razvoju u svim dijelovima Europske unije i kao što je kolegica Makovej upravo rekla, to se tiče raznih usluga za stanovništvo ovih regija, uključujući širokopojasni internet, zdravstvenu skrb i tako dalje. Dakle, tu se radi o vrlo važnim e, važnoj e, temi a to je kako ćemo podržati mlade ljude da ostanu u ovim područjima ako ne budu imali šanse zaposliti se oni neće ostati e, vrlo je važno da zadržimo stanovništvo u svim područjima Europske unije postoji jedna, jedno pitanje, a to je da su e, e, ljudi sa invalidošću isključeni iz e, naših mogućnosti financiranja pomoći mladima za zapošljavanje. Mislim da je to nešto čime bismo se trebali pozabaviti. E, inače, hvala lijepa. Inače, e, aplauz sa galerija nije dopušten, ali pošto je ovo bila posljednja govornica, e, ovaj put ću to dopustiti. Hvala lijepa, ovim je sjednica završena. Želim svima dobar tek. Hvala lijepa.